Prošlo je već 15 sati i mislim da je vrijeme da započnemo. Dakle, proglašavam e, ovaj sastanak otvorenim. Sastanak je naravno odbora INTA. Prelazimo odmah na prvu točku dnevnog reda, a to je usvajanje dnevnog reda. Predlažem tri izmjene. Prva, se odnosi na točku na dnevnom redu broj 5. Nažalost, izvjestitelj danas ne može biti ovdje, pa se stoga predlaže da se točka 5 odgodi do sutra u 9 sati. Ona će dakle zamijeniti osmu točku dnevnog reda koja je bila predviđena za sutra ujutro o privatnom sektoru i razvoju i stoga izvjestitelj za to mišljenje predlaže da se razmatranje tog mišljenja odgodi do sljedećeg sastanka ovog odbora u svibnju. Sljedeća izmjena odnosi se na 20. točku dnevnog reda, a to je mehanizam za rješavanje sporova Europske unije i htio bih da se o tom mehanizmu raspravlja iza zatvorenih vrata. Evo, toliko o izmjenama dnevnog reda. Ima li još kakvih prijedloga izmjena? Helmute, izvoli. Gospodine predsjedavajući, Htio sam upravo predložiti odgodu točke broj 8 na dnevnom redu, zato jer izvjestiteljica ne može biti ovdje, no budući da ste već to sami učinili, e, onda prihvaćamo vaš prijedlog. Izvrsno. Ako se nitko drugi ne javlja za riječ, možemo usvojiti dnevni red sa navedenim izmjenama. Dakle, podsjećam, e, točka 5 e, se odgađa do sutra u 9 sati, a točka 8 e, se odgađa do sljedećeg sastanka, a točku broj 20 ćemo razmatrati iza zatvorenih vrata. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. A to je odobrenje zapisnika sa sjednice koja je održana 23. i 24. veljače. Naravno, kao što je uobičajeno, ako ne zaprimimo nikakve prigovore do kraja ovoga sastanka, smatrat ćemo taj zapisnik usvojenim. Hvala vam. Prelazim sada na točku broj 3, a to su priopćenja predsjednika. Kao prvo, želim vas podsjetiti da se ovaj e, sastanak e, prenosi putem interneta u cijelom svijetu. Čini se da televizijski kanal Europskog parlamenta je vrlo praćen u cijelom svijetu, tako da vas mogu vidjeti i na Novom Zelandu. Dalje. Naša delegacija je posjetila Vjetnam bili smo u gradu Hanoi i u gradu Hošiminu i izaslanstvo je sačinjavalo sedam zastupnika sa predsjednikom. S nama su bila i dva potpredsjednika, Winkler i Saradir, on je također i izvjestitelj za Vjetnam, a tu je bio gospodin Kacpari u ime Pučana i gospodin Martin u ime socijaldemokrata. Među njima su još e, bili trojica kolega ili troje kolega, među kojima i gospodin Prust. Mi smo u Vjetnam otišli doista pravovremeno, Sada smo u posljednjim fazama dovršavanja trgovinskog sporazuma, tako da smo stekli jedan potpuni uvid u stanje pregovora i izvojili smo još otvorene točke ili problematične točke. Na licu mjesta susreli smo se sa vrlo istaknutim dužnostnicima među kojima je bio i predsjednik vlade Vjetnama. Susreli smo se također i sa predsjednikom parlamentarne skupštine, s ministrom vanjskih poslova i sa stručnjacima komunističke stranke, dakle stručnjacima za gospodarstvo i trgovinu, ali susreli smo se i sa predstavnicima civilnog društva i poslovnog svijeta. Dakle, kao što sam spomenuo, stekli smo uvid u cjelokupnu sliku, prikupili smo brojne informacije i vjetnamska strana je iskazala ogroman interes za sporazum o slobodnoj trgovini i naravno taj interes je sve veći, a cilj naših vjetnamskih sugovornika – je što prije zaključiti taj e, sporazum kao i druge sporazume poput TTIP-a. Možemo dakle smatrati da je Vjetnam i spreman e, i e, vrlo raspoložen zaključiti naš sporazum. sljedeći sastanak ćemo imati u lipnju i nakon još jednog e, kruga pregovora možemo pretpostaviti da ćemo zaključiti sporazum, e, što će biti ogroman uspjeh za obje strane, zato jer će ovaj e, sporazum potkrijepiti našu trgovinsku razmjenu i također e, gospodarska kretanja u Vjetnamu, a to je također i iskaz interesa Europske unije prema toj zemlji. Dakle, to je bilo jedna posjeta koja je okrunjena uspjehom. Također u skupini za praćenjem ćemo detaljnije razgovarati o našim e, iskustvima iz Vjetnama. Prelazimo sada na glasovanje na plenarnoj. Makrofinancijska potpora Ukrajini na temelju našeg izvješća. O izvješću smo glasovali 25. ožujka. I nakon tog uspješnog ishoda vijeće me je izvijestilo da je ono također usvojilo naše izvješće. Glasovanje o Zapadnom Balkanu i o uvozu tekstilnih proizvoda održat će se 29. travnja. Zatim, izvješće o ulaganjima podneseno je u ožujku. To je naročito riječ e, o problemima zemalja poput Kine, Rusije, ali i Argentine i SAD-a. Te su zemlje sve uvrštene ponovno u popis. podsjećam eh, da je rast i konkurentnost također u nadležnosti gospodina Katajnena i o tom ćemo o pitanju razgovarati upravo tijekom razmjene gledišta sa povjerenikom Katajnenom. Evo, toliko od mene. Želi li se tko javiti za riječ? Da, hvala. Želim postaviti jedno postupovno pitanje vezi sa pridržavanjem poslovnika. Ne znam je li u skladu sa poslovnikom ono što se događa danas ovdje. Ja tu imam nešto na stolu, ali nisam siguran bio, ili bio presedan to otvoriti kao zastupnik u ovom odboru. Pretpostavljam da se mi e, također susrećemo sa različitim e, interesnim skupinama i poštujem e, svačije mišljenje, ali ne smatram e, da bismo trebali otvoriti vrata ovakvim marketičkim aktivnostima u ovom odboru. Dakle, s dužnim poštovanjem predlažem da zamolimo osoblje da ukloni ove predmete s naših stolova. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine Winkler da ovakve e, predmete treba ukloniti sa naših stolova. Hvala lijepa. Prema našem poslovniku smiju se dijeliti samo predmeti koje sam ja odobrio. To nije službeno odobrio odbor. U to vas želim uvjeriti. Prelazimo sada na četvrtu točku na dnevnom redu, a to je trgovina proizvodima u tuljana. Gospodin Bernd Bensen je naš izvjestitelj. On je ovdje prisutan u dvorani. A ovo je izvješće za mišljenje o izmjeni i dopuni direktive iz 2009. godine Riječ je o pitanju koje nas uvodi eh, u raspravu o eventualnoj zabrani za određene tako označene proizvode, a naročito su to proizvodi koji dolaze iz Kanade. I to su proizvodi iz naroda Inuit u Kanadi. Potrebni su nam novi propisi koji će nas uskladiti sa odredbama Svjetske trgovinske organizacije, no o tome će više reći naš izvjestitelj. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući, ja ću nastaviti na svojem mandarinjem jeziku. Vijeće je usvojilo jednu uredbu koja zabranjuje prodaju proizvoda od tuljana u Europskoj uniji a Norveška i Kanada su podigle to pitanje pred Svjetskom trgovinskom organizacijom i to smo danas kako bismo razjasnili to pitanje. htio bih komentirati nešto u vezi sa narodom Inuita. Jedno od izuzeća iz 2009. godine je bilo to da smo se dogovorili da bi Inuiti trebali biti predmetom izuzeća i da ne bi smjeli trpjeti nikakve negativne posljedice. Ako razmotrimo danas rezultate, doista mi je žao kada vidim kako smo s njima postupali. Prema njima smo postupali na jedan strašan način. Oni žive na jednom udaljenom području na krajnjem sjeveru i moraju se snalaziti kako znaju. Oni konzumiraju tuljane i također daju to meso psima, a njihovo krzno koriste za proizvodnju odjeće, a dio tih proizvoda prodaju. Ovaj prijedlog iz 2009. godine uništio je njihov stoljetan način života, a sada se u komisiji razgovara o prilagodbi i usklađivanju sa propisima Svjetske trgovinske organizacije, ali komisija zaboravlja da ono što činimo ovdje utječe na svakodnevni život običnih ljudi. Čini se da oni misle da ova e, regulativa postoji u zrakopraznom prostoru i da ne utječe ni na koga. Komisija ne razmatra posljedice, no ipak moramo pooštriti pravila i također tekst koji se odnosi na grenlađane i mislim da je tu komisija doista loše postupila i mi možemo slobodno reći da želimo vidjeti dobro odrađen posao. Ove brojke koje sam do sada vidio pokazuju na to da su Inuiti trpili do sada negativne posljedice. Izvoz Tuljanovog krzna je spao sa 9 milijuna jedinica 2009. godine na 2 milijuna jedinica 2014. godine. Dakle, mi smo uništili njihov način života i njihov prihod, zato jer više ne mogu prodavati krzno tuljana. Tu govorimo o običnim ljudima koji žive vrlo daleko od Brisela i naravno su predaleko. Oni nemaju u blizini supermarkete, trgovine, nemaju struje. I pretvaramo te ljude u korisnike socijalnog sustava. Oni su ovisni o tome da Grenland otkupljuje e, njihove proizvode i također podupira njihove dohotke. I sada imamo 135 pošiljaka krzna koje su sada blokirane i to nije održivo niti za narod Grenlanda, niti e, za e, održavanje svjetskih resursa. Ja sam podnio jedan amandman koji traži da komisija prouči učinke izuzeća i ako nema nikakvih učinaka onda se predlaže da komisija razmotri mogućnosti poboljšanja situacije kako propisima ne bismo dalje naštetili tom narodu. Trebamo imati odgovarajuće propise za Inuite, imamo propise o održivom razvoju za razne narode u svijetu i to su narodi koji prema prirodi prostupaju daleko bolje od drugih, oni žive u prirodi, i ne opterećuju ekosustave. Mogu, možemo mnogo naučiti ovdje u Briselu od njih. Naravno, uz dužno poštovanje prema izuzeću za Baltičko more, ovaj odbor smatra da je ovo zapravo rezanje noge sa jednog stolca i zapravo bi solac trebao ostati isti, ne bi smio um, pasti na pod. Izuzeće koje je predviđeno za Baltik je uključivalo i neke proizvode koji se koriste za obredničke aktivnosti i mi trebamo poštivati naš okoliš i ako to učinimo onda će to značiti da ćemo pretvoriti tuljane iz Baltičkog mora u otpad. Trebamo ipak zadržati nadzor nad tuljenima na Baltičkom moru, zato jer oni ugražavaju ribu, ali sada se prema njima e, e, odnosimo kao prema štetočinama, zato jer ne možemo koristiti njihove proizvode. To nema nikakvog smisla, to nije održiv pristup resursima prirode. Ja sam podnio jedan amandman kako bi se izuzelo usko tumačenje propisa Svjetske trgovinske organizacije. Tražimo od e, komisije suradnju. To nije pitanje tehnologije. Govorimo o zadržavanju jednog e, vrlo krhkog kompromisa iz 2009. godine i to ne opravdava e, ovo izuzeće niti kvote. Govorimo o činjenici da narodi na Baltičkom moru koriste osobne resurse na održiv način i ne bismo ih smjeli spriječavati u dobivanju održivih proizvoda od resursa koje su im na raspolaganju. Hvala. Hvala gospodine Benson. Gospodin Šuser želi uzeti riječ. Hvala lijepa. Kolega me je zamolio da uzmem riječ u njegovo ime i poručuje sljedeće. Uvaženi kolege, kao što znate, ova zabrana Europske unije je potvrđena od strane Svjetske trgovinske organizacije. Do listopada 2015. godine trebali bismo unijeti izmjene i dopune kako bismo to usavršili. Kao izvjestitelj u Sjeni u ime socijaldemokrata smatram da moramo se držati minimalističkog pristupa i pridržavati se pristupa koji je uvela Europska komisija. To je, prema mojem mišljenju, najsigurniji način kako ne bismo ugrozili zakonodavstvo koje je na snazi i koje propisi Svjetske trgovinske organizacije ne mogu podržati, no treba također provesti i ocjenu učinka na e, život Inuita, a iz te studije morat ćemo moći zaključiti koji to učinak ovi novi propisi imaju na narod Inuita. To je svakako jedan e, prijedlog koji treba naići na odobravanje zato jer e, treba vidjeti na koji način se resursi mogu koristiti na održiv način. Prijedlog izvjestitelja da se preformulira ono što je predviđeno propisima Svjetske trgovinske organizacije, nešto što ne možemo podržati i zbog toga želimo zadržati ovaj mehanizam onakav kakav jest. Međutim, Očekujemo od izvjestitelja e, budući sporazum e, i također nastavak radova. Auch nicht da. Äh. Hvala lijepa. Kolegica Kamper nije tu. Je li tu netko iz Albe ili iz Gue? Izvolite, Miner. Hvala lijepa. E, izvjestitelj Benson E, pokušava stvarno e, napraviti nešto. Naime, on želi da se ponovno uvede lov na tuljene u načinu upravljanja pomorskim resursama. E, mi nismo protiv tih izuzeća, ali ono što nas smeta jest komercijalni pristup. Još nešto, Mm, e, e, e, svjetski trgovinska organizacija neće ih prihvatiti. I što će se dogoditi na kraju neće više biti moguće izbjeći lov u velikim razmjerima. Moramo dakle reći da smo iz tih razloga protivni ovome što traže izvjestitelj sada zeleni. Evo, ja ću e, se nadovezati na kolegicu koja je upravo govorila. Mi smatramo da se ovo izvješće mora izmijeniti. Što se tiče izuzeća MRN, postoje države članice koje su je koristile i bilo je svega 31 takva potvrda. To je prvo. Drugo, što se odnosi na same inuite, mislim da vrlo jasno treba reći da postoji komercijalno pristup koji se mora sasvim isključiti. Mm, mislim da nema pravih razloga da se izuzeće izvješće e, baš kao što traži izvjestitelj. E, hvala sada FDD ima riječ. Hvala. I ja se pridružujem onim što su upravo rekli kolege. Iako ja smatram da moramo zadržati ono što Evropska unija već odlučila napraviti i obvezala se da napravi, a to se odnosi na proizvode načinjene iz tuljena. Radi se o tome da e, upravo e, ovakva situacija, dakle ti proizvodi i e, globalno zatopljenje su uzrok problema i opasnost za tu vrstu. Prema tome mislim da moramo imati i dalje tu zabranu. Činjenica je da domorodački narodi sa sjevera Kanade žive od toga, ali vrlo je teško e, napraviti razliku koji e, su životinje ubijene u tradicionalnom lovu, a koji su žrtva biznisa uzgoja e, tuljana. Dakle, moramo paziti da dovedemo u pitanje opstanak vrste. Još jedna stvar, e, Kanada je pokušala već i ranije se usprotiviti europskim pravilima o ovakvim proizvodima i zato me zanima ne bi li se sporazum, e, trgovinski sporazum sa Kanadom mogao u nekim odredbama odnositi upravo na e, lovna tuljana i proizvode od tuljana i e, ne bi li se na taj način moglo dovesti u pitanje e, slobodna trgovina među našim zemljama. Hvala. Hvala. Hvala kolegi Benzenu na izvješću. Znam da se radi o vrlo složenom pitanju kojem se treba ispravno pristupiti. Međutim, najvažnija stvar e, koju moramo napraviti jest da se zakonodavstvo Europske unije uskladi sa zakonodavstvom svjetske trgovinske organizacije. Ali to uopće nije u pitanju. Ono što trebamo razgovarati o tome zapravo je na koji način kako e, e, ovo što predlaže komisija jest zapravo loš način i nova e, uredba je loš način pokušaja usklađivanja sa odlukama VTO-a. Vratimo se na ono što je ovaj odbor ranije bio rekao. Prema mišljenju našeg odbora prijedlog je bio da se taj zakonski prijedlog odbije. Zašto smo tada postupili na taj način? Zato što smo smatrali da smo mi protiv u načina ubijanja tuljana u određenim dijelovima svijeta, ali smo pokušali reći da se e, nismo protiv trgovine. Prijedlog komisije je da se tuljani proizvodi od tuljana koje su ulovljeni na sjeveru Kanade i na Grenlandu mogu prodajavati u Europskoj uniji, dok se oni uzgojeni u Europskoj uniji, možda i na jedan humaniji način, e, moraju zabraniti, što nije u redu. Nadalje, nije načinja studija učinka da bi se vidjelo kakve su razmjere i posljedice e, toga prijedloga što je još jedan primjer da je ona loša. Još jedna stvar. Ne govori se se o tome da će se samo smijeti loviti tuljani, već se kaže da zbog toga što se broj tuljana povećava, da će se moći veći broj tuljana i loviti, što zapravo znači da će se njih e, još više ubijati i na taj način se one i tretiraju kao otpad. Na taj način se jasno krši članak 10. o e, povelje o biološkoj raznolikosti koje je Europska unija potpisnica. Jer tuljeni u Europskoj uniji nisu u opatnosti. Radi se o eksploziji kada se govori o e, broju tuljana, što je dobro, ali znači da će zbog toga tuljani loviti kako sada, tako i u budućnosti. Pitanje je što moramo napraviti s tuljanima koji su ulavljeni, smatrati ih otpadom i e, spaliti ili ih e, zakopati ili pak od njih napraviti neke proizvode. mi Mislim da ono što mi moramo napraviti je ono što stoji u članku 6. mišljenja izvjestitelja gdje se na drugačiji način e, pristupa e, samom e, MRN-u, dakle upravljanju pomorskim resursima. Mislim da treba postupiti tako, a ne smatrati da se radi o e, samim e, e, o samom otpadu. Oprostite, kasnim. u Lufthansa obično kasni ponedjeljko možda bih to morao početi uzimati u obzir. Evo, ja sam se sada javljam za riječ zato što imam drugačije poglede. U proteklom mandatu donijeli smo dobre propise i iz različitih razloga Kanađani su to sporili. VTO se time pozabavio, neke manje izmjene su načinjene, ali mislim da nama ne treba puno više. Naime, moramo odlučiti o tome da se tuljane više ne smije ubijati na grozomoran način. Mi moramo ovo što smo donijeli uspostaviti, moramo rastaviti raditi u okvirima VTO-a. Na taj način gledam i na prijedlog komisije. Ne mislim da su nam potrebne bitne izmjene, Kratko sam govorio, ali mislim da je to više manje ono što sam htio reći. kolega Savela. Evo, jedna stvar koju sam htio reći gospodinu Leichtvedu. Prije svega, nije samo Lufthansa tako, kasni već i mnoge druge zrakoplovne tvrtke. Što se tiče ubijanja tuljena na grozomoran način, vi i komisija morate dokazati E, da Inuiti nikada neće loviti tuljane na grozomoran način, a da će e, europljani i drugi uvijek to raditi. Jer to je zapravo takav e, tako i za taj propis. Kaže se u redu mi ne rješavamo pitanje grozomornog ubijena tuljana u nekim područjima, nego kažemo da svi tuljani koji love drugdje, da će se njih moći loviti, ali tamo gdje mi odlučujemo i donosimo zakone na tim područjima da se to neće moći e, prihvatiti e, Drago mi je da kolega Fjellner i ja se slažemo u jednoj stvari vezani za tuljane. Ono što mi nije jasno da kada se traži novac za određene proizvode, e, da tu predstavlja problem jer će se na taj način samo se više tuljana ubijati. Ako se tulje ne može loviti zato što domoroci love na tradicionalan način, onda e, će i to postati i jedina motivacija da li će oni moći loviti samo za osobnu uporabu jer mi ne želimo da oni rade love na komercijalnom i bazi. Naime, moramo paziti da na ovakav način zapravo ne otvorimo put za to da se tuljani love komercijalno. Evo, jedna stvar. U parlamentu nismo dali mišljenje zapravo jer smo jednom u Strasburu e, kasno večer o tome odlučivali, a na sastanku su odjedanput pojavili lovci, a ne redovni članovi odbora. VTO rekao da mi imamo pravo određivati određena pitanja vezana za lov tuljana i da mi imamo obvezu da se e, prema tuljanima kao prema svim životinjama postupa na e, odgovarajući ispravan način. Zato ja pozdravljam prijedlog komisije. Kolega je rekao da e, trebamo paziti što je s komercijalnim lovom e, na tuljane i to kako unutar tako i izvan Europske unije. Komercijalni ulov, dakle ulov za komercijalne svrhe je zabranjen. No kada se rade o kulturnim civilizacijskim pitanjima izuzeće e, se treba primijeniti za Inuite, ali e, ono što kaže VTO je jednostavno da se to izuzeće ne primjenjuje na dobar način. Prema tome mi moramo jednostavno vidjeti kako da mi to prikladno primjenimo. I na taj način nećemo e, naškoditi inuitima e, koji su unutar Europske unije. Hvala, sada ću e, dati riječ kolegi Martinu Lukasu iz Europske komisije. Hvala. I ja bih se htio zahvaliti izvjestitelju na nacrtu mišljenja i na tome da je s nama surađivao prilikom izrade ovog dokumenta. Htio bih vas ukratko podsjetiti što kaže odluka VTO-a, jer to je polazište za naš rad. VTO je u svojoj odluci podržao zabranu prodaje proizvoda od tuljana. To je bilo vrlo značajno. Međutim, postoje dva izuzeća eh, od te zabrane. Prvo za proizvode eh, iz lova kojim se upravlja pomorskim eh, resursima, a drugima je oni koji su rezultat lova inuita. VTO nije prihvatio da je ovaka vrst lova drugačija od one kao u Norveškoj ili Kanadi koje vrše Inuiti. Prema tome, <clears throat> e, lov na u malim razmjerima nije dovoljno drugačiji da bi se smatrao drugačijim od komercijalnog lova u Kanadi. Što se tiče Inuita, tu je situacija drugačija jer VTO je prihvatio da je situacija s Inuitima drugačija i e, komercijalni lov u Kanadi i Norveškoj je nešto gdje se smatra i to prema javnom međunarodnom pravu da e, Inuiti iz Kanade i Norveške love tuljane i moraju imati to izuzeće zato što je to nužno za njihov opstanak da oni dakle love i e, na osnovi toga zarađuju za život. Što se e, VTO-a tiče, nije se bavilo pitanjem e, dobrobiti životinja. Evo, to je rezultat onoga do čega je došao VTO. Cijeli postupak je trajao zaista godinama. Komisija se žestoko borila da se europska stečevina zadrži kako zabrana, tako i izuzeća. Međutim, rezultat odluge VTO-a je onaj koji se sada bavimo. Mi smo zapravo prihvatili jedan ograničeni pristup za provedbu Posljednji puta kad smo mijenjali naše propise, bilo je to prije otprilike dvije do tri godine, kada smo morali e, izmijeniti uredbu o dumpingu nakon što je osporila Kina a sada želimo zadržati aki što je više moguće isti kao što je, već da izmjene koje unesemo budu one koje su apsolutno nužne da se primjeni odluka VTO-a. Mi želimo da postoje čvrsti temelji za ovo što radi VTO. E, to je nešto što moramo napraviti u određenim vremenskim okvirima, što nas ne sprečava da se provedba toga ne e, provjerava u jednom času. Moramo dakle imati ispravan pristup e, primjeni odluke VTO-a i na kraju je izuzeće MRM nešto što se e, od čega se mora odustati. Zaista smo pregledali to sa svih strana, ali stručnjaci smatraju da se zaista to izuzeće MRN mora izbrisati, jer ako bi se do njega držao, još uvijek bismo imali probleme s komercijalnim lovom, a kada bi to e, to izuzeće se moglo šire primjenjivati, onda ćemo samu zabranu prodaje proizvoda tuljana e, dovesti u pitanje. Prema tome, s ovime što mi predlažemo, koristit ćemo riječnik kojim će se osvrnuti na dobrobit životinja i uključuje se zaštitni mekanizam gdje će se dijeliti tradicionalna lov i e, komercijalni lov. Dakle, nešto što će prije se primjenjivati kako na Inuite, tako i na druge domorodačke narode drugdje u svijetu. Hvala, a sada ponovno izvijestite njima riječ. Hvala predsjedavajući. Dopustite mi da se vratim na ovaj zaključak komisije. Potrebno je imati izuzeće koje će imati nekog smisla za Inuite. E, čitava serija kolega koja se javila danas rekla je upravo to. Dakle, drago mi je da i oni misle da se treba izraditi studija učinka na Inuite z Grenlada i nadam se da će svi pročitati izvješće koje imam ovdje i koje vam pokazujem, izvješće e, WWF-a World Wildlife Funda, koji je načinio izvješće na ovu temu. Opisuju upravo ono o čemu smo mi govorili, što je rezultat uvođenja te uredbe. Slažem se s izvjestiteljem u sjeni. E, moramo e, se osigurati da ne dođe do masakriranja tuljana e, kao što to čine kanadžati i neki drugi. Ali što se inuita tiče, oni žive na ledenom pokrovu. Već stoljećima love tuljane, a njih se tjera s njihove zemlje. I izvjestitelj u sjeni je rekao da e, oni smiju loviti tuljane samo radi osobne potrošnje. A Inuit želi ne samo da on može jesti meso tuljana već i, e, i, kao i njegovi psi, ali e, psi za saonice. Međutim, isto tako i da proda na stotinjak krzna. Radi se o maloj količini tuljana koje se ubija. Nadam se da ćemo e, izvjestitelji sjeni u ja uspjeti doći do rješenja koji će biti odgovorno. A komisija ovdje govori o tome kako se primjenjuje odluka VTO-a. Radi se o propisu što je stupio na snagu u svibnju 2014. godine. Koliko nam je vremena još preostalo da interveniramo, jer komisija već ima taj dosije u rukama dulje od godinu dana. Neke se stvari moraju preformulirati, ali znam da komisija ovdje ne poštuje u potpunosti to eh, tehničko pitanje mi e, moramo uzeti u obzir e, da su Inuiti narod koji i kako se lijepo ponaša prema prirodi puno bolje nego li što mi radimo ovdje u Europskoj uniji, u e, Danskoj ili u Njemačkoj. Jer radi se o pitanju održivosti. Moramo izraziti poštovanje prema tim ljudima koji žive u skladu s prirodom. E, zaista želim da neki među vama pročitaju ovo izvješće te da za Inuite i druge domoračke narode nađemo rješenje. Hvala lijepa. Rok za podnošenje amandmana je 17. travnja u podne. A onda 7. svibnja će na ovom odboru biti usvojen izvještaj. Nakon toga ćemo ga poslati na odbor koji će glasati 4. lipnja. Evo to bi bio zaključak ove točke dnevnog reda. Točku 5 smo dakle prebacili na sutra ujutro. Dakle, sada ćemo napraviti pauzu od kakvih deset minuta. Dakle, vidimo se malo prije četiri. Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, eröffne ich wieder die Sitzung. kolege, htio bih da nastavimo sa sastankom. Jako mi je drago što je danas s nama potpredsjednik Komisije Europske unije, gospodin Katajnen. Htio bih vam izraziti dobrodošlicu. Ovo je prvi puta da ste ovdje s nama na odboru INTA i nadam se da ćemo ovako otvoriti jedan trajan dijalog. Budući da imamo puno zajedničkih interesa. To su pitanja ulaganja, e, poticanja rasta. To je sve ono što ima značajan utjecaj na politike trgovine. A gospodin Katajnin je rekao da je jedan od njegovih glavnih zadataka jest upravo da na neki način predstavlja plan ulaganja komisije. Dakle, Europa pokušava stimulirati ulaganja tako da bi imala utjecaj na politike, e, politiku, trgovinsku politiku. Dakle, novi početak Europe imat će utjecaje i na naše trgovinske politike, naravno. Htjeli bismo naravno da naše tvrtke više izvoze, a to je relevantno i za trgovinske sporazume. Također bismo voljeli više ulaganja u treće zemlje, naročito u područjima u kojima do sada nismo bili aktivni na međunarodnom planu, tako da bismo na taj način doprinijeli strategiju Europa 2020. Dakle, imamo bliskih poveznica između onoga na čemu radimo mi i onoga na čemu radite vi u komisiji. Stoga, dobrodošli i dajem vam riječ. Dobar dan, predsjedniče i poštovani zastupnici. Hvala vam lijepa što ste me pozvali na razmjenu gledišta. Ja ću s vama rado raspraviti o svim pitanjima koja vas zanimaju. Međutim, uglavnom ću se u svojem govoru, odnosno u svojoj prezentaciji, sredotočiti na dva glavna prioriteta komisije. Dakle, plan ulaganja i transatlantsko partnerstvo za trgovinu i ulaganje. Te dvije politike su važne svaka za sebe, međutim najveće koristi će proizaći ako zajedno paralelno radimo i tražimo sinergije između ova dva elementa. Prije svega bih htio spomenuti plan ulaganja. Proteklog e, studenoga smo usvojili e, plan ulaganja za Europu i kao što znate također smo usvojili predloge za uredbu o Europskom fondu za strateška ulaganja. To je bilo u siječnju. Zakonodavni prijedlog e, plana ulaganja sada je u rukama ovoga doma. Mi blisko pratimo rad različitih odbora i nudimo im sve informacije koje one od nas zatraže. Radujemo se plodonosnoj diskusiji u trijalogu sa parlamentom i sa vijećem i nadamo se da ćemo do ljeta imati rezultate. Ovo je recimo prva glavna inicijativa ovoga saziva i mislim da je važno da našim građanima pokažemo kako je ovaj puta, kako ovog ovaj puta radimo nešto zaista drugačije. Želimo zajedno doći do jednog održivog gospodarskog oporavka. Ako želimo ostvariti uspjeh i ako zaista želimo stvoriti nove prilike za europske tvrtke i europljane, moramo ukloniti prepreke koje trenutno postoje za ulaganje u Europi pogotovo što se tiče prepreka za prekogranične i međunarodne aktivnosti. Ja sam u zadnjih e, nekoliko mjeseci putovao po Europi i objašnjavao i raspravljao o ovom planu ulaganja. Nešto što sam dosta često čuo iz privatnog sektora bila je tema da se mora, o tome da se mora podhitno ostvariti napredak na zajedničkom težištu i ukloniti te neke, ta neka uska grla kako bismo omogućili poboljšanje investicijske klime. Naravno, ovdje se radi i o novoj agendi koja je pred nama, to je rasprava o transatlantskom partnerstvu za trgovine i ulaganja. Dakle, stvar je u tome da, e, naš, da moramo osigurati zaštitu ulaganja e, u inozemstvu i trgovinu. E, pristup komisije s obzirom na sporazume o trgovini kao i investicijski plan su komplementarni. Kroz ovaj plan ulaganja želimo privući i strana i domaća ulaganja, budući da to često donosi sa sobom i znanje i tehnologije kao i kapital. To znači da bi uz plan ulaganja trebao doći i jedan e, režim za unutarnja e, ulaganja. To je ono što omogućuje ovaj plan kojega komisija predlaže. Kada provodimo regulatorne reforme kod kuće, također sami sebe stavljamo u bolju poziciju za pregovaranje e, za bolje uvjete za naše tvrtke kada one posluju u drugim zemljama. Na primjer, ako bismo imali zaista e, povezano e, zajedničko digitalno tržište, to bi nam e, dalo omogućilo bolju situaciju u međunarodnim pregovorima o trgovini i ulaganjima. Nadalje, provođenje ovog plana omogućit će uklanjanje uskih grla i omogućit će strateška ulaganja koja će omogućiti paks e, energetsku učinkovitost i tako dalje kako bi europske tvrtke bile, imale bolje rezultate u globalnom gospodarstvu. Poveznice između ova dva elementa su pogotovo važne za mala i srednja poduzeća. Primjerice, u području usluga stalno vidimo kako je najveća zapreka zapravo manjak kapitala za europska mala i srednja poduzeća. A ako poboljšamo pristup financiranju, ovaj plan, ovaj plan može biti pokretač za male tvrtke i omogućiti im da iskoriste prilike europskih trgovinskih e, sporazuma kako bi mogli proširiti poslovanje u drugim zemljama. Dakle, komisija u smislu ulaganja puno radi, nastoji osigurati najbolje mogućnosti za Europu i znam da to isto želi i ovaj odbor. Kao što bi se moglo očekivati za jedan sporazum ove veličine i ove važnosti, TTIP je privukao jako puno pažnje. Za ovu komisiju ovaj sporazum je od velikog prioriteta, a i za mene osobno, zato što bi on mogao biti veliki stimulant za europsko gospodarstvo i mogao bi postaviti neke globalna pravila i standarde koje bi bila u našem interesu i koje bi, koje bi uzela u obzir naše vrijednosti. Ovakav sporazum možemo zaključiti i bez spuštanja naših standarda e, za primjerice zaštitu radnika, zdravlja ili potrošača. Predsjednik Juncker je osnovao jedno tijelo e, koje se bavi samo TTIP-om, u kojem sam i sam, zajedno sa kolegom Timmermansom. I mi nastojimo biti u toku sa svim aspektima pregovora i da pomožemo e, povjerenici Malstrom u njezinim zadacima. E, raspravljamo o tome kako ćemo dalje postupati s obzirom na ulaganja. Go, gospođa Malmström je o tome govorila i prošli mjesec na ovom odboru. Ja vjerujem da što se tiče plana ulaganja, e, tu imamo i e, element koji govori o rješanju e, odnosno o rješavanju sporova, što mislim da je dobar način i dobar put naprijed. Također smo govorili o tome kako bismo ove reforme uobličili tako da zaštitimo svoje ulaganja u inozemstvu i omogućimo našim vladama da same donose propise. Europska komisija bi htjela da ovdje imamo zajedničko stajalište. U tom smislu nadam se da ćete e, biti otvoreni i da nećete prerano zatvarati e, vrata. Mi slušamo što, se govori u ovom domu o TTIP-u i ja vas molim da odvojite vrijeme da raspravljate o tome i s nama i s drugim dionicima kako bismo došli do prijedloga koji će biti dobar i za ulaganja i za vlade i za zaposlene i za potrošače. Zaključno, ove godine ćemo imati još prilika da, se, da raspravljamo o poveznicama i sinergijama između politika i instrumenta koje imamo na raspolaganju kako bismo stvorili konkurentnost i nova radna mjesta. Povrednica Malmström E, priprema izvještaj o nov, jednu novu strategiju koja će biti objavljena krajem rujna. Dinamike između unutarnjeg tržišta i naših vanjskih politika biti će ključna u toj raspravi, kao i pitanje na koji način možemo bolje objasniti kako to trgovina stvara radna mjesta u Europi i koja je uloga trgovine Europske unije u svijetu. Komisija želi da ovaj proces bude transparentan i inkluzivan i rado ćemo čuti vaše mišljenje o tome. Iz svih ovih razloga komisiji je ova inicijativa, plan ulaganja i TTIP jedan od prioriteta i želimo da oni budu komplementarni, da jedan drugoga nadopunjuju. Međutim, mi trebamo i vašu podršku i dobru suradnju. Evo, tu ću se sastaviti. Gospodine predsjedniče, hvala vam svima na pažnji. Ja se veselim plodonosnoj raspravi o ovim temama kao i o svemu što možda vi želite sa mnom raspraviti danas. Hvala vam. Hvala lijepa, potpredsjedniče. Sada ću dati riječ prvo e, klubovima zastupnika. Ne vidim koordinatora EPP-a. Niko nije podigao ruku, zato Dajem riječ kolegi iz sid Hvala lijepa, potpredsjedniče. Mislim da je bilo jako zanimljivo sve ovo što ste nam danas prezentirali. Imam jedno specifično pitanje. Spomenuli ste pregovore o TTIP-u. Mislim da je to jedno od najzanimljivijih pitanja i za nas ovdje. I htio bih vas pitati kako vi načelno doživljavate situaciju sa tim pregovorima. Jer e, razgovarali smo sa gospođom Malmström kao i sa glavnim pregovaračem i sve se više čini da što ovi pregovori dublje grabe, da, da postaju sve kompliciranijim. Što vi mislite o nekim velikim problemima koji bi mogli proizaći iz ovih pregovora, primjerice e, oznake geografskog podrijetla ili pitanje otvaranja tržišta javne nabave, SAD-u i tako dalje. Kako je vaše mišljenje o tim pitanjima? moje drugo pitanje je možda malo konkretnije. Radi se konkretno o ISTS-u odnosno rješavanju sporova. U ovom domu smo imali prilično zanimljive rasprave o sds u što se tiče našeg kluba, tu imamo značajan otpor prema tradicionalnom obliku ISDS-a koji je, koji je, također opisani u SETI. Dakle, što vi mislite kako bismo mogli s Amerikancima ispregovarati sustav koji bi mogao dobiti široku podršku u ovome domu, zato što se meni čini da bi tradicionalni oblik SDS-a mogao naići na probleme ovdje. Evo upravo sam primio amandmane e, na izvještaj gospodina Langa od TTIP-o i čini mi se da će to za našeg predsjednika biti poprilično posla. Imamo 822 amandmana na ovim pitanjima. Bilo bi zanimljivo čuti što vi mislite, hoće li biti nekakvog rješenja ili što će se pak dogoditi ako ne dođe do rješenja? To je također nešto što bih vas htio pitati. Hvala lijepa, sad gospodin Šolc. Hvala predsjedniče i hvala vam eh, potpredsjedniče na eh, vašem uvodnom izlaganju. To je tema koja je vrlo zanimljiva i koja nam je veliki izazov. Kao što smo već prije e, raspravljali na plenarnoj ili u drugim odborima, čuli smo o ovom planu predsjednika komisije za ulaganja. Ono što ja mislim je još uvijek jest da govorimo o svojevrsnom budu, zato što da budem posve iskren, ja zapravo još nisam potpunosti shvatio, a to se tiče i današnje razmjene gledišta oko o e, međunarodnoj trgovini. Kako to vi želite privući privatne ulagače da puno novca daju za razvoj određenih pitanja? Ako govorite, ako primjerice pogledamo na projekte iz Njemačke, na tom popisu je puno projekata koji su već na nacionalnoj razini odbijeni ili koji su doživjeli kritike na nacionalnoj razini zato što ne mogu stvarati nova radna mjesta ili zato što nisu u skladu sa budućim industrijskim razvojem Europske unije ili Njemačke. Dakle, ako govorimo o industriji, Pa ako govorimo o novim izazovima i o poticanju ulaganja u sektor e, znanosti, da ne bismo e, usporavali naš napredak, moramo imati na umu da primjerice danas najveći broj patenata se registrira u Kini. Dakle, kako vi želite privući ta privatna ulaganja, odnosno privatnike, da daju novac za to? jer na kraju krajeva e, svako ulaganje za privatnu tvrtku, pogotovo za velike tvrtke koje su uložile neko, neka sredstva, moram donijeti profit. Primjerice, ako privatnik izgradi most ili ceste, takav projekt e, može imati tek neizravni povrat kroz, na primjer, naplatu cestarina. Dakle, tu govorimo o sve većem broju privatiziranih projekata um, usmjerenih na infrastrukturu, recimo izgradnja zračnih luka i tako dalje. I to je nešto o čemu uh, trebamo, na što trebamo dobiti odgovor. Ja sam samo spomenuo jedan primjer. Osim toga, mnogi su se okrenuli alternativnim rješenjima i koje možda neće, neće e, ispuniti e, njihova očekivanja. U tom slučaju javni novac će se koristiti kako bi se e, jamčio profit privatnoj tvrtki. I treće, spomenuli smo već TTIP i vi ste sami govorili i o pregovore, da, pregovorima o transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja. Ako pak pogledamo uvjete zapošljavanja na oba ta tržišta, na obje strane, tu vidimo između njih velike razlike. Ja sam se recimo nedavno vratio iz SAD-a gdje sam e, također puno govorio i sa sindikatima u Njujorku i oni iskazuju veliku zabrinutost jer iako su bili ispočetka um, za ovakve pregovore sada se boje da oni neće donijeti očekivani porast standarda za zaposlenike u skladu sa europskim standardima. Dakle, pitanje je je li možda opasno zadržavati um, aki Europske unije ili što je s tim podizanjem standarda SAD-a na Europsku uniju. jer e, ako se standarde neće mijeti, kako onda namjeravate primjerice privući investitore iz SAD-a da ulažu u neka područja u Europskoj uniji? Hvala. Hvala, gospođa Keller. Thank you. Hvala lijepa. I ja imam nekoliko pitanja o trgovini i ulaganjima. Kada je riječ o trgovini, a to vidimo iz vašeg izvješća, tvrdite da trgovina donosi automatski rast. No, u raspravi o TTIP-u imamo još mnoga otvorena pitanja koja se odnose upravo na tu tvrdnju. Možda biste mogli bolje pojasniti što time mislite i osim toga, kako mislite da će to dovesti do otvaranja novih radnih mjesta, jer je to plan za rast i zapošljavanje i Naravno, tu ima i prednosti i nedostataka. Mogli bismo i dobiti nova radna mjesta, ali izgubiti neka i to ne smijemo podcijeniti tu mogućnost. Zato me zanima kako vi promatrate europsko tržište rada i kako time želite stvoriti nova radna mjesta. Zapravo ja bih rekla da trgovina nije pogodan instrument za to, zato jer to ugrožava također i postojeća radna mjesta o kojima ovise mnogi ljudi. Ne smatrate li da bi trebalo se osloniti na lokalne vrijednosti za stvaranje radnih mjesta, na naše domaće unutarnje vrijednosti koje trebamo poticati i uz pomoć ovih ulaganja, naravno spominjete da ona treba i biti održiva, trebamo dakle, stvoriti održiva radna mjesta i baš mišljenje o tome me zanima. Kada je riječ o planu ulaganja, koji podržavamo sve dok je održiv, iako za sada još nije jasno hoće li on biti održiv u potpunosti. Osim toga ne želimo jačati potrošnju fosilnih goriva, zato jer to nije ulaganje, to je rasipanje novca. No, zanima me i kako možemo podržati zemlje u krizi, zemlje u programu trojke koje e, su u poteškoćama, kako možemo njima pomoći tim planom, kako bismo usmjerili sredstva tamo gdje su ona doista potrebna. Spominjete također privatna ulaganja. U Europi imamo doista veliku potrebu za ulaganjima, iako postoji velika količina sredstava u opticaju i ako imamo ulikače koji traže nove mogućnosti, imamo razne programe u tom smislu, ali svejedno se ulaganja ne događaju i mene zanima što namjeravate poduzeti u vezi s time. Naravno, postoje određena ograničenja, ali gdje mislite da možemo naći potrebne resurse za to i e, zapravo koji je vaš plan u vezi s time? Hvala vam. Judith? Thanks very much. Hvala lijepa. Ja ću zauzeti malo drugačiji pristup. Zamorila sam se razgovorima o TTIP, o tome ćemo razgovarati cijelo poslije podne. Mene zanima kako se EFSI i plan ulaganja povezuju sa međunarodnom trgovinom, naročito ako želimo ulagati golema sredstva u infrastrukturu i ako razmatramo podnesene projekte možemo vidjeti da će se u to ložiti značajna financijska sredstva, ali i sredstva u smislu materijala i da će biti mnogo posla za e, industriju. No, ono što mene brine je sljedeće. Ako razmotrimo sadašnju situaciju na međunarodnim tržištima, ja dolazim sa sjeveroistoka Engleske, i mi smo uspjeli očuvati našu posljednju talionicu usred krize i to je bio jedan dobar primjer ulaganja u Europi i nas je spasila jedna tajvanska firma SSI koja je uložila u tu talionicu koja se trebala zatvoriti, otići u stečaj, ali to je ulaganje sada u opasnosti zbog e, cijene čelika na međunarodnom tržištu i zbog e, činjenice da globalna kriza je dovela do toga da kinesko gospodarstvo plasira svoje viškove na međunarodno tržište. Dakle, kako će fond za investicije kroz ulaganje u infrastrukturu donijeti koristi našoj industriji, našoj radnoj snazi, našim radnicima i to je zapravo ono što brine brojne ljude u Europi, naročito ljude u mojoj regiji koja je jedna od najsiromašnijih u Ujedinjenoj Kraljevini, koja je istovjetna i drugim sličnim regijama u Europi gdje e, ne postoji velika temeljna industrija u e, srcu te zajednice koja e, se uspjela održati kroz krizu. Dakle, Mene zanima hoćete li sa povjerenicom Malmström povezati međunarodnu trgovinu i unutarnja ulaganja i osigurati da koristi od globalizacije imaju europski radnici, ali i kako ćete istovremeno osigurati da se oni zaštite od eventualnih opasnosti i rizika. Hvala vam. Hvala na riječi. Imam dva pitanja. Prvo pitanje odnosi se na TTIP. I moram reći da se uvijek tu uvodi izuzeće iz načela predostrožnosti, naročito za neke proizvode, ali neki proizvodi nisu obuhvaćeni europskim pravom. Mene zanima koje mjere ćete vi poduzeti u tom smislu i tu mislim na najnovije presude koje su donesene u sad upravo na tom području. Evo, to je prvo. A drugo, Zapravo, evo, zadržat ću se na ovom prvom pitanju i rado ću saslušati vaš odgovor. Imam još i ja tri pitanja. Mislim da se upravo kada tvrdite da su ulaganja preniska u Europi, a to vrijedi i za Njemačku, čini se da naša konkurentnost opada u odnosu na onu drugih velikih aktera na međunarodnoj sceni, tako da svakako trebamo poticati ulaganja, to je sigurno, no planom investicija je predviđeno otprilike 300 milijardi eura, što nije previše. Tako da bismo trebali dobro odabrati područje gdje ćemo poticati ulaganja. Osobno smatram da je najvažniji proces industrializacije u Europi, naročito integracija digitalnog svijeta u svijet proizvodnje, tu mislim na internet stvari i također na uvođenje novih poslovnih modela. To se razlikuje od drugih pitanja u vezi sa ulaganjima i mene zanima kako ćete to međusobno povezati. I to me dovodi do drugog pitanja. U usporedbi sa SAD-om mi nemamo kulturu rizičnog kapitala. Naročito mlada, inovativna poduzeća poput Apple-a, Google-a i Amazona su upravo nastala na tom kapitalu. I zato se postavlja pitanje zašto su SAD uspjele stvoriti ove nove poslovne modele, a Europa nije i tu se možemo također usredotočiti i na pitanje postojanja ili nepostojanja rizičnog kapitala. I treće, u odboru za industriju imali smo dosta dugotrajnu raspravu o tome kako možemo iskoristiti sredstva iz e, obzora 2020. za ulaganja u ovom planu ulaganja. Možete li nam zajamčiti i to se nadovezuje na moje prvo pitanje, da će se voditi računa o ključnoj važnosti inovacija u ovim e, planovima ulaganja, ulaganja i hoće li se to osigurati na jednaki način kao što je to učinjeno u programu Obzor 2020. Evo, mislim da su to sva pitanja. Izvolite. Ispričavam se, gospodin Berger. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Odbor INTA, odbor AFET, morat će se suočiti sa ovim ogromnim brojem amandmana, a ja sam samo htio reći da smatram da bi naš cilj trebao biti postizanje jednog uravnoteženog rezultata. Ova inicijativa treba i dalje biti vjerodostojna i treba istovremeno poštivati vrlo ambiciozne rokove govoreći o tržištu rada i o posebnostima financiranja, htio bih e, da se tu osigura odgovarajuće funkcioniranje i zbog toga želim e, pozvati komisiju na veću kreativnost. Tu ću spomenuti i financiranje ex post programa Galileo i slično. Dakle, po mnogim pitanjima komisija je uvijek pokazala određenu kreativnost e, koja je dovela do rješenja koje je bilo povoljno za sve. Međutim, govoreći o poticanju ulaganja i olakšicama i također stvaranju radnih mjesta, tu ne prepoznajem istu kreativnost. U posljednjih nekoliko godina Stekli smo određeno iskustvo sa planovima bivše komisije Barroso i sada moramo uzeti na znanje činjenicu da kada je riječ o inicijativi za zapošljavanje mladih, te inicijativa pokrenuta u nekim zemljama, naročito u zemljama gdje je nezaposlenost najveća, međutim to nije dovelo do promjene stanja. U nekim zemljama su birokratski postupci sve oduljili, a to je upravo birokratsko opterećenje koje ne pridonosi stvaranju radnih mjesta za mlade. Dakle, Europska unija si treba zacrtati određene zadaće i ciljeve, ali pri tome ne smije dalje opterećivati zemlje članice. Ako želimo izgraditi most preko La Manša ili bolje na Sjevernom moru i ako predviđamo takvu infrastrukturu i izgradnju iste u deset godina, onda ćemo izgubiti utakmicu na međunarodnom tržištu i u međunarodnoj trgovini. Gospodine potpredsjedniče, komisija je u svojim razmatranjima ispravno istaknula određene važne aspekte, ali ona Također treba ispitati do koje mjere se unutar postojećih okvira propisi mogu pojednostavniti kako bi se potaknuo oporavak. Ne trebamo razgovarati samo o novcu, nego i o postojećim strukturama koje u nekim područjima predstavljaju doista prave prepreke. Hvala, izvolite gospodine potpredsjedniče. Hvala lijepa. E, ja ću podijeliti pitanja i komentare u nekoliko dijelova. Prvo ću se osvrnuti na pitanja o TTIP-u i trgovini, a zatim na pitanja o ulaganjima. Gospođa Keller me je citirala, citirala je moju tvrdnju prema kojoj se čini da trgovina automatski stvara rast, pa to je istina, ja u to vjerujem. Ovdje predstavljam komisiju, ali kao što znate ja sam iz Finske i to je jedna od zemalja gdje javni sektor ima veliku ulogu, možda čak i preveliku. No, kako bismo se pobrinuli da zemlja doista pruža usluge svojim stanovnicima i također visoku razinu obrazovanja, ta zemlja mora biti i vrlo konkurentna kako bi mogla trgovati i kako bi bila uspješna u trgovini, jer jedino trgovinom e, ta zemlja može dobiti i sredstva i za e, socijalnu državu i zato ja podržavam e, unutarnje tržište u Europi. Kada ne bih vjerovao u trgovinu, onda bih izgradio prepreke između zemalja članica i ograničavao bih e, domaće tržište, unutarnje tržište u tim područjima. I ja vjerujem da nam treba jedinstveno tržište u Europi, treba nam e, pravedan trgovinski sporazum sa trećim zemljama u Europi i u svijetu, zato jer se sve to temelji na istoj logici. Gospođa Darling je navela dobar primjer toga kako stvari mogu poći po zlu ako nema zajedničkih pravila. To je bio dobar primjer ulaganja u industriju čelika, a budući da nemamo zajedničke propise o trgovini, neke zemlje vrše dumping ili značajno subvencioniraju određene industrije i to dovodi do problema kao što ste i sami osjetili u vašoj regiji. Dakle, profitabilna razumna ulaganja mogu postati bezvrijedna zbog toga i kako bismo se s time suočili na organiziran način trebaju nam trgovinski sporazumi što je jedino ispravno i takvi bi sporazumi trebali omogućiti našim onemogućiti našim konkurentima da nepravedno postupaju i na taj način uništavaju radna mjesta u Europi. U ovom e, konkretnom slučaju koji ste spomenuli moram reći da se komisija time doista podrobno bavi i razmatra može li nešto učiniti po tom pitanju. u razgovorima o TTIP-u dolazimo polako do točke gdje nam preostaju samo teška pitanja, kao što je ispravno rečeno, no ako optimistično promotrimo situaciju, možemo reći onda i da smo čak i došli do te točke, do tog dobrog ishoda, da imamo još otvorena samo teška pitanja. na stolu predsjednika Obame postoji jedan e, natpis e, koji kaže da su teške stvari uvijek teške. Oni to znaju, mi to znamo i ako želimo imati pravedan trgovinski sporazum s njima, onda ćemo na tome morati naporno raditi i prestati govoriti da ni jedna strana to ne shvaća ozbiljno, jer nas to ne vodi ničemu. Trebamo prepoznati da su preostala neka složena pitanja poput e, javne nabave za Amerikance, to je ono što mi želimo i druga strana također traži nešto što je za nas možda dosta kontroverzno, no ako postoji dobro snažno zalaganje, onda ćemo postići dobar i uravnotežen sporazum. To je politički teško, ali zapravo to je suština političkog života laka pitanja, jednostavna pitanja su već riješena. SDS. Pa mislim da je to važan dio trgovinskog sporazuma i svjestan sam svih kritika koje su djelomično relevantne, a djelomično se temelje iz nesporazuma ili poluslužbenih informacija, ali također trebamo biti svjesni činjenice da postoji ipak opravdana zabrinutost u određenoj mjeri. Kada je riječ o SDS-u, E, to nije crno-bijelo pitanje, je li SDS dobar ili loš. Postoji preucjena prema kojoj SDS nam treba kako bismo zaštitili ulaganja, jer ako američko zakonodavstvo ne daje ista prava europskim tvrtkama kao što daje američkim tvrtkama, onda ne možemo imati pravedan tretman od strane njihovog pravosudnog sustava. To je doista od ogromne važnosti, no uzeš ipak sve to u obzir, trebam reći da postoje i dobre strane toga sporazuma i naravno mm, parlament e, ima pravo propitivati sve aspekte i to bi trebalo i dalje činiti u budućnosti. I drugo, kada je riječ o TTIP-u, još uvijek imamo određene temeljne vrijednosti koje je naša dužnost braniti i to je zapravo sastavni dio procesa kako ćemo to riješiti. I would probably go to the to the investment plan. Preći ću sada na pitanja o planu za ulaganja. Kao što i sami vjerojatno znate, on je podijeljen u tri dijela. Prvi dio koji je najpodložniji raspravama je ESFI, to je novi fond Drugi dio je e, savjetodavno tijelo i e, projekti, a treći dio je pitanje jedinstvenog tržišta. E, sada ću se usredotočiti najviše na fond za strateška ulaganja i na projekte. Gospodin Šolc je pitao kako možemo privući privatna ulaganja. a gospođu Keller su zanimali razlozi zašto nemamo dovoljno ulaganja i postavljena su druga pitanja o tome kako najranjivije zemlje mogu imati koristi od fonda. Kao prvo, novi fond neće riješiti sve. To je selektivan fond, odnosno on se usredotočuje na privatna ulaganja i u nekim slučajevima na javno-privatno partnerstvo. Tu se neće izdavati zajmovi za javna ulaganja, a to je također selektivan fond koji će se usredotočiti na rizičnije projekte, odnosno na one koji se ne mogu financirati iz IPI-a, zato jer inače bi bilo E, smislenije izvojiti više sredstva za e, za Europsku investicijsku banku. Dakle, tu su zajmovi inače koji su izdani iznose 60 do 70 milijuna što e, javnih što privatnih sredstava, ali novi fond će se usredotočiti na nešto drugo, nešto drugačije. trebamo sada mobilizirati privatne privatna sredstva. Dakle, imamo dovoljno novaca u opticaju, to nam ne nedostaje, ali ono što nam nedostaje je financiranje za e, preraspodjelu rizika. I to je prva svrha tog novog fonda. Dakle, on će dijelom preuzimati rizike privatnih ulagača i pružat će određenu zaštitu ulaganjima koja su previše rizična, a da bi ih e, privatni sektor u potpunosti preuzeo na sebe. Primjerice, da vidimo kako najranjivije zemlje mogu imati koristi od toga. Fond će preuzimati dio rizika privatnih ulagača, to znači i dio rizika zemalja. ja sam nedavno bio u Cipru i tamo ističu potrebu za manjim ulaganjima u turistički sektor, recimo u obnovu hotela ili u vodoopskrbu. I to su manja ulaganja. Jedan poduzetnik, vlasnik jednog hotela je spreman uložiti u svoj hotel, ali zbog toga što je to rizična zemlja, onda su troškovi financiranja dosta visoki. I ja sam im predložio sljedeće, zašto ne bi okupili više ulaganja i na taj način e, preraspodijelili rizik i time bi se troškovi financiranja cjelokupnog pothvata smanjili u velikoj mjeri i to bi pomoglo obnovi hotela i također ponovnom pokretanju poslovanja dugoročno gledano. Dakle, to je osnovni koncept fonda, odnosno preuzeti dio rizika sa ulaganja privatnog sektora. Također, postoji još jedno pitanje koje je usko povezano sa pitanjima gospodina predsjednika, odnosno fond će izdati zajmove također i e, stavljati na raspolaganje rizični kapital malim i srednjim poduzećima i to je zapravo izazvalo zabrinutosti u brojnim zemljama koje sam e, posjetio i čak i u Njemačkoj. Mala i srednja poduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem mogla bi dobiti zajmove od banaka, barem u većini naših zemalja članica, ali ne mogu dobiti te e, zajmove zato jer nemaju kapitala. I to je zapravo jedna od prednost novog fonda za strateška ulaganja na koju će se fond usredotočiti i bez obzira na to gdje se nalazili i oni koji bi tražili zajmove bilo u Njemačkoj, Cipru ili bilo gdje drugdje e, na taj način to bi dao zamah, dalo zamah ulaganjima. I također pokrenulo i realnu ekonomiju i poduzetništvo. Postoji više razloga zašto nemamo u dovoljno ulaganja. Kao prvo, nema dovoljno potražnje. Drugo, neke zemlje ili neka područja nisu dovoljno konkurentna na globalnoj razini. I treće, čak i ako nam ne nedostaje sredstava u monetarnom smislu, nemamo e, sustav financiranja za raspodjelu rizika. I kao što sam upravo rekao, temeljni kapitali, odnosno nedostatak istoga, je doista veliki problem za mala i srednja poduzeća ako ona žele razviti svoje poslovanje. Postoje čitav niz razloga, a naravno jedan od njih je i nestabilnost e, regije što spriječava ulaganja. Dakle, treba nam čitav instrumentari koji će na nacionalnoj razini podići konkurentnost, treba nam niz europskih instrumenata koji će nam pomoći u raspodjeli rizika i kao treće trebamo stvoriti novo tržište i zbog toga je jedinstveno tržište toliko važno. Kao što svi znamo, ako želite kupiti određene proizvode, to je vrlo teško, ili čak ilegalno kada govorimo o prekograničnoj trgovini. I također u energetici nemamo potpuno usklađeno jedinstveno tržište. Zbog toga nam trebaju nova, bolja tržišta. E, Prelazim sada na program Horizon 2020. godine. Vjerojatno jedan da od najbitnijih tema kada započemo s trijalozima, sigurno ćemo se time više baviti. Međutim, dopustite mi da vam objasnim o čemu se zapravo radi. Horizont je najveći fond za istraživanje gotovo 80 milijardi. Danas je taj fond veći nego što je bio prije par godina. 3,5% od tog fonda namjeravamo izdvojiti kao financijski instrument koji će nam omogućiti da se ta e, investicija oplodi i da e, na taj način ubrizgamo više novca u sektor istraživanja. Neki tvrde da nije moguće financijska instrumente koristiti za istraživanja. Činjenica jest da se e, plaće profesora i istraživača moraju plaćati iz stabilnih izvora, ali s druge strane potrebna su i ulaganja u taj e, sektor. E, bio sam nedavno na Cipru, kao što sam rekao, i ponosno su nam govorili o tome kako su zajedno s Europskom investicijskom bankom u ostvarili neke projekte. Neka nam se učilišta kažu da će se također spojiti s privatnim ulagačima. Prema tome, danas je postala gotovo svakodnevica da se e, za istraživanje izdvaja iz privatnih izvora. Moramo zapravo odlučiti kako će se sredstva u kojem će se obliku ona izdvajati, da li kao bespovratni kredit ili putem financijskih instrumenata. U zemljama gdje je e, izdvajanje iz BDP-a najveće za istraživanje i razvoj, oni koriste bespovratna sredstva, ali i privatna ulaganja. Situacija tu nije samo crna ili bijela. Jasno je da naravno da se plaće e, tih ljudi moraju plaćati iz drugih izvora, ali mislim da za sama druga ulaganja da je potrebno imati i financijske instrumente. Evo, Možda bih još jednu stvar mogao dodati. Naime, radi se o pitanju oko kojeg ima i nekih nesporazuma. U rujnu e, prošle godine na vijeću se e, pokušalo odrediti jednu skupinu koja će određivati ta dodatna ulaganja. Rezultat toga je zapravo nesporazum, jer se smatralo da će svi projekti koji se nađu na toj listi dobiti e, financiranje. Neki smatraju da financiranje ako sa tu listu, e, da je to zapravo kao da se daje bespovratni kredit što u osnovi znači da što god sam do sada rekao nije točno. Ne, zapravo ono što želim reći je da ta lista ne daje direktni pristup investicijama, e, međutim on daje određene indikacije. Postoje neke neki izvrsni e, projekti, ali oni se ne mogu financirati iz e, sektora za rizična ulaganja zato što iz tog fonda se ne financiraju isključivo javni e, projekti. Postoje pak e, drugi planovi koji se, gdje se mogu obratiti Europskoj investicijskoj banci u potpunosti e, bilo u izvanrednom, bilo u redovnom postupku. Morate shvatiti da je ta lista neka vrsta banke čiji su klijenti određene strukture. Niti Europska komisija, niti Europski parlament, niti vlade ne biraju kome će dodijeliti ta sredstva. E, privatno e, privatni promotori i mnogi drugi privatno javna ulaganja su ta koja biraju kojim će projektima davati sredstva, ono uvijek moraju u sebi sadržavati određenu dozu riziku. Hvala vam lijepa potpredsjedniče komisije. E, to je tek početak našeg dijaloga na ove teme održivog razvoja. Puno vam hvala što ste došli na naš sastanak. Gut, liebe Kolegice i kolege, prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, sedmu po redu. To je tema koja nam je postala najdraža u posljednje vrijeme, a to je e, transatlantsko investicijsko partnerstvo TTIP. Danas e, predlažem da e, pregledamo amandmane koje su uložene na moj prijedlog rezolucije. Ti su se amandmani morali uložiti do 26. ožujka. U međuvremenu nabrojali smo 898 amandmana. Iz tog razloga bit će nam potrebno podosta vremena da se svi ti amandmani prevedu. Ti amandmani, nažalost, do sada još nisu na raspolaganju na svim jezicima. Pregledao sam 898 amandmana, te sam pokušao naći gdje bi iz njih mogao stvoriti kompromisne amandmane i gledao na koji način bismo mogli pročistiti određene amandmane. Zašto? Nakon što sam pregledao sve te amandmane, moram reći da je jedna opća tendencija prijedloga rezolucije ona koja je više manje prihvaćena. U nekim amandmanima traže se drugačija formulacija, u drugima se pak traže neke nove ideje. Međutim, mislim da um, mogu reći da ćemo se o nekim pitanjima konstruktivno dogovoriti bez problema. Duboko sam uvjeren da ćemo u tome uspjeti uspjet ćemo naći potrebnu preciznost, a da se pritom ne izgubimo u detaljima. Politička poruka koju želimo e, poslati je ona za koju mislim nećemo na taj način e, nekako zataškati. E, što su najbitnija pitanja? Bez daljnjega zaštita podataka. Danas ćemo govoriti o određenim amandmanima koji su upravo na tu temu. Neki od amandmana su e, upravo taj sektor definirali kao preduvjet. Sljedeća je tema sektor usluga. Već smo raspravljali o mjeri u kojoj bi usluge trebale biti u području primjene tog sporazuma. Treća tema jest održivost. Održivost kao poglavlje, a pona osob održavanje normi rada, mogućnosti primjene, i naravno pitanje ISDS-a, dakle mehanizma za rješavanje sporova. Te su, to su dakle sporne teme, te bismo morali iznaći inteligentna rješenja. Odbori koje surađuju na ovu temu su mnogobrojni. Ima dakle 14 odbora. Do 16. E, travnja svi odbori moraju dati svoja mišljenja. Velik broj među njima već je to učinio. A naravno i na našem odboru ćemo raspravljati o tome što su odlučile, odlučili drugi odbori kako bismo mogli rezultate toga uključiti u naš rad. Dakle, amandmana ima 898, uz to postoje mišljenja drugih odbora. Dakle, uz to politički koordinatori, neki od njih, su mi se obratili i pitali me e, bismo li mogli odgoditi krajnji rok. Ja sam udovoljio njihovom zahtjevu, prema tome nećemo glasati 7. svibnja, već 28. svibnja, Znači, na taj način dobivamo 14 dodatnih dana za raspravu. To znači da nećemo glasati zapravo onda u svibnju na plenarnoj sjednici, već u lipnju. 8. lipnja ćemo dakle glasati na plenarnoj sjednici. Trebali bismo postići veliku većinu kako za amandmane, tako i za izvješće. To zaista želim osobno smatram da je odsudno postići veliku većinu. Jasno je da ne želimo dati prijedlog kojim će se komisija naći pred zidom. To ne bi imalo smisla. Važno je da naš stav bude jasan a to ćemo postići samo ako budemo imali značajnu većinu. Značajna većina potrebna je i kako bismo ojačali našu poziciju u odnosu na američku stranu. Jedna me stvar brine. Povjerenik Katajnen je rekao da je bitno da obje strane budu ambiciozne. Ne vjerujem da ambicija zaista postoji kod Amerikanaca. I za vrijeme ranih pregovora smo čuli od Amerikanaca prijedloge koji nisu bili ambiciozni. Vidjet ćemo nadalje u kolikoj će mjeri američki kongres biti zainteresiran za to. Za sada cijelo ovo pitanje je dosta kontroverzno. Naime, ni republikanci niti demokrati nisu se uspjeli za sada sjesti oko stola i o tome raspravljati i ne znamo koliko će američke e, e, pregovori napredovati. To je jedno. Drugo je to što Sjedinjene američke države imaju prioritet. A TTIP i TTIP je dakle prioritet. E, međutim, sadašnja situacija ako mene pitate nije jasna i upravo iz tog razloga moramo dati vrlo jaku poruku. Moramo reći Evo, ovo su naši interesi što će nam omogućiti da se situacija um, dinamizira s druge strane Atlantika. Imamo dakle i e, rundu pregovora u e, vto do koje će uskoro doći. Evo dakle to sam htio reći uvodno, a sada mi dopustite da dam riječ izvjestiteljima u sjeni, naravno ako su na ovom sastanku, a e, nakon toga da ću riječ i drugim kolegama koji se žele javiti za riječ. Kolega Mekatni nije tu. Hvala. Hvala, ovo je vrlo važna tema. E, zvučite optimistično, hvala vam na tome. Mislim da, e, kao i vi, da, da treba više vremena za ovih gotovo 900 amandmana. Htjela bih vam samo reći ukratko što je bit amandmana koje sam ja uložila kao i što kolege, moji kolege liberali o tome misle. Mi očekujemo da će TTIP imati značajan i pozitivan utjecaj. Mislim da se to jasno treba odraziti u našim stavovima. Mislim da bismo mi od naše eh, pregovarača eh, trebali da ih malo natjeramo da E, aktivno rade. Mi moramo s njima raditi e, kako bi TTIP bio dobar ne samo za e, velike poznate tvrtke, već i za mala i srednja poduzeća. To je zaista važno za naš klub zastupnika. Moraju se ukloniti nepotrebne barijere, ali moramo jasno sačuvati već dogovorene norme koje su nam drage. Postoje i e, neke elemente koje mi pozdravljamo, na kojima je radila Europska komisija, na primjer o javnim uslugama. To je izazvalo e, puno zabrinutosti, ali e, mislim da je to važno pitanje. Zatim pristup, pristup tržištu je nešto što je također bitno. Mi smatramo da trebamo ići i dalje u ovom procesu, a neke E, teme e, smo, su teme na koje smo se već osvrnuli, ali moramo se baviti i e, stvarima mnogo šire. Dakle, kako će to imati neke globalne utjecaje i ono što je najbitnije kako će se kvaliteta života poboljšati, a ne smanjiti za sadašnje generacije kao i buduće generacije moramo omogućiti da se trgovina obavlja prema određenim pravilima, moramo uzeti u obzir energetiku, nove tehnologije i da u našem pristupu se orijentiramo u budućnosti. Mi, dakle, sve moramo staviti u svjetski kontekst. Važno je da naš parlament e, može reći kakva je situacija sada, međutim to nije konačna rezolucija o TTIP-u. E, Govorile se o tom sporenju u kongresu i e, kongres je jako polariziran, ali TTIP i zabrinutost koju on izaziva nije ista kada se radi o o, transpacifičkom sporazumu. Dakle, ja sam dobila od mojih birača puno informacija o tome. Naime, treba lučiti između e, transatlantskog i transpacifičkog sporazuma. Dakle, trebamo paziti da e, e, napredujemo, da pazimo kako situacija ide, ali da mi u Europskom parlamentu ne možemo utjecati na transpacifički sporazum, možemo utjecati dakle na transatlantski sporazum. Nadam se da e, ćemo raditi konstruktivno e, prilikom izrade ovih amandmana i e, nadam se da ćemo mi zajedno s drugim izvjestiteljima u sjeni konstruktivno raditi kako bismo ostvarili ciljeve koji će biti opipljivi rezultati za Evropljane. Ali treba shvatiti da je sad ovo tek jedan od trenutaka u pregovorima, a i da još ima puno vremena da na kraju i svega toga se izrodi vrlo dobar sporazum. Hvala, Helmuca. Hvala, Bernd. Kao i majke, ja bih se htio koncentrirati na one teme na koje smo uložili amandmane naš klub. I imam još nekoliko komentara uz to. Mislim da broj ovih amandmana pokazuje kako je namjera našeg kluba opisati e, stajalište novog saziva parlamenta, a i pomoći komisiji da sazna što mi o tome mislimo kao suzakonodavac. Stoga ja e, potvrđujem naše stajalište koje sam već bio izrazio kada smo prvi puta razmatrali nacrt. Mislim da ima pitanja i tema o kojima još treba pregovarati. A to su pak teme koje parlament mora sebi razjasniti prije nego što zauzmemo konačno stajalište. Ne znamo koliko će to trajati dok ne dođemo do, do konačnog stajališta. Nadalje, broj e, amandmana naravno je iznjedrio neke kontradikcije zato što e, kako možemo razviti ekonomske poveznice između e, SAD-a i Europske unije kako naše gospodarstvo utječu na svakodnevni život naših građana. Mi kao klub smo vrlo jasno rekli da imamo vrlo kritički pristup i da smatramo da nam ovaj sporazum ne treba zato što se tu radi o dva tržišta, o zajedničkom tržištu i o unutarnjem tržištu SAD-a, dakle kako to dvoje povezati. Zatim naravno imamo i demokratske strukture i koje su se u posljednjih nekoliko godina razvijale na načine koji su omogućili da se naša gospodarstva ujedine. To je ono čemu smo težili i zato smo takve amandmane i uložili. Kao što ste već rekli, bavimo se temama usluga, javne nabave, općih vrsta usluga, komunalnih zajedničkih, zajedničkih dobara. Htjeli smo da bude jasno kako su to pitanja kojima nije mjesto u jednom trgovinskom sporazumu, a pogotovo ne u sporazumu sa SAD-om. O tome smo raspravljali i s potpredsjednikom komisije i o puno pitanja imamo različita mišljenja. Radi se o vremenu i o načinima, različitim načinima dolaženja do kompromisa. I kao i vi, ja smatram da nakon što smo bacili pogled na ove amandmane, mislimo da bismo trebali imati zajedničko stajalište koje bi ono trebalo ući u postojeći nacrt. I na kraju trebali bismo, trebali bismo e, imati jednu komunikacijsku strategiju kako bismo postigli transparentnost u onome što ćemo govoriti. Mi smo u ovom domu odbor za međunarodnu trgovinu i mi smo odgovorni za to da, da i zastupnicima i e, klubovima pokažemo da ima još tema o kojima treba raspravljati. Dakle, imamo 898 amandmana i mišljenja odbora a kako bismo o njima mogli razgovarati, moramo ozbiljno uzeti u obzir i javnu raspravu. Gospođa Giller, nisam htjela ništa govoriti o sadržaju naše mišljenje jasno, nego sam htjela govoriti o procesu, jer to je također jako važno kako bismo na kraju došli do zadovoljavajućeg rezultata i što se tiče sadržaja. Mislim da je jako važno da mi iskoristimo svu ekspertizu koju smo prikupili iz različitih mišljenja o različitih odbora, a to možemo napraviti samo ako dodamo stavke koje, odnosno ako stavke koje imaju konkretne preporuke stavimo na glasanje ili pa kako imamo nekih konkretnih prijedloga za kompromise. Mislim da bi to trebalo uzeti u obzir, a ne samo to ostaviti po strani, naprosto zbog velikog broja ili tako nečega. Dakle, ako ćete tražiti odbore da jasno kažu što su za njih najvažniji stavci, mislim da bi onda to trebali raditi izvjestitelji i mislim da to ne bismo trebali pak ograničiti e, brojčano jer neki odbori imaju e, širu nadležnost, a neki užu. Također mislim da bi bilo jako dobro ako bismo omogućili izvjestiteljima za mišljenja da sudjeluju na sastancima izvjestitelje u sjeni. Mislim da bi nam to, da bi nam to svima olakšalo živote. Dakle, mislim da bismo trebali imati dva, imamo već dva takva e, sastanka, trebalo bi, mislim, imati i treći kako bismo na kraju imali takve sastanke koji bi se bavili i temama glasačkih lista, jer znamo da je to dosta kontroverzna tema, ovo će biti jako duga lista, pa bismo možda no, već sada mogli predvidjeti neko vrijeme da se raspravi o tome. I mislim da bi također bilo dobro kad bismo od samoga početka imali mogućnost e, za alternativne kompromise jer e, umjesto da sve mišljenje i sve smjernice strpamo u jedan kompromis, trebali bismo imati mogućnost da imamo kompromise o različitih mišljenja, o različitim mišljenjima i onda bismo mogli glasovati o tome hoćemo li uzeti jedan ili drugi kompromis kako bismo zapravo mogli i izraziti svoje mišljenje, a istovremeno nastojati smanjiti broj potrebnih e, glasovanja ovdje u odboru. Također bismo si olakšali život ako bi izvjestitelj mogao jasno navesti koji su amandmani pokriveni, odnosno koji će biti pokriveni prijedlozima kako bismo opet izbjegli probleme koji su vezani uz glasačke liste. Mislim da je jako važno da imamo odgovarajući proces kako bi e, sve bilo uzeto u obzir, iako imamo ovako veliki broj amandmana. Rok je do kraja e, svibnja, međutim problem je tu onda što on, nakon toga imamo samo deset dana između glasanja na e, odboru i glasanja na plenarnom zasjedanju. Dakle, budući da ćemo opet imati još nekoliko mana vjerojatno za plenarnu, mislim da taj vremenski okvir nije baš odgovarajući jer moramo e, amandmane pripremiti, prevesti i onda pak raspraviti prije glasanja na plenarnoj. Dakle, moja preporuka, odnosno moja pitanja bi se odnosila zapravo na proces, a ne na sam sadržaj. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući i želim vam zahvaliti na vašem izvješću koje me se pozitivno dojmilo. No, sa amandmanima koje sam podnijela nad, na tekst, još jednom sam iznijela stav svog pokreta o ovom ugovoru. Mi iz pokreta pet zvijezdica ne želimo taj e, sporazum zato jer on neće poduprijeti reindustrializaciju Europe. Naprotiv, on će joj naštetiti. Naime, u SAD-u će padati cijene energenata, a porasti će u Europi, to će izbaciti naše tvrtke s a time će se okoristiti američke tvrtke kao što je i pokazala studija odbora za industriju zato jer će se trgovina u Europi smanjiti za 40% i također mala i srednja poduzeća će trpjeti konkurenciju snažnih poduzeća iz Amerike i također će izgubiti i značajne udjele na tržištu jer i u najboljem slučaju TTIP će dovesti do gubitka 1,3 milijuna radnih mjesta, a ne znamo hoće li se i kada uopće ova nova radna mjesta moći reabsorbirati unutar Europske unije, zato jer je komisija predstavila nerealistične studije i podatke o prednostima TTP-a. Ona bi trebala biti čuvarica europskih interesa i ugovora, ali ona je odabrala usprotiviti se njima i također ćemo izgubiti suverenitet pred arbitražnim tijelima jer će TTIP također ukloniti i oznake o porijeklu koje štite naše proizvode i također pomoću TTIP-a naše e, firme će ulagati u istraživanje i razvoj u Americi gdje je trošak manji. Mi se protivimo TTIP-u zato jer smo umorni od tajni i umorni smo od saznanja da dokumenti koje još nije vidjela europska javnost su u rukama lobista i velikih korporacija. Nismo protivni trgovini, ali ne možemo jednostavno skršenih ruku promatrati kada se trgovina koristi kako bismo rasprodali naša prava najboljem ponuđaču. Hvala vam. Frau glaube, die Berichterstatterin aus dem IMCO. E, izvjestiteljice IMCO. Hvala lijepo Neću ponavljati stajalište koje sam poslala već prije. Ali imam tri ili četiri e, brz, e, kratke primjedbe. Kao prvo mislim da pri sastavljanju konačnog mišljenja moramo uzeti u obzir i nedavni razvoj događaja. Prije svega obveze koje su preuzele i Europska unija i SED o isključivanju javnih usluga, mislim da to također nam pomaže u sastavljanju razumnog teksta u poglavlju o uslugama. Mislim da bismo trebali e, zauzeti takozvani hibridni pristup Nadalje, prošloga mjeseca je povrenica Malmström e, izdala novi objavila novi prijedlog o ISDS-u i mislim da bi to također trebalo biti vidljivo u konačnom izvještaju. Mislim da bi bilo vrlo šteta i da ne bi bilo pametno kada konačni tekst ne bi uzeo u obzir prijedlog povjerenice. I moja posljednja primjedba odnosi se na ton cijeloga izvještaja. Ja pozdravljam vaš uvodni govor koji je bio vrlo pozitivan i mislim da bismo to trebali eh, prenijeti i u pisani tekst. Govorili ste o ambicijama s druge strane Atlantika, međutim mislim da isto vrijedi i za nas i za naše izvješće. Mislim da izvješće ne bi trebalo poslati poruku da smo mi protiv sporazuma prije nego što smo sporazum kao takav uopće vidjeli. Stoga vas držim za riječ da ćemo imati ambiciozan tekst pozitivno intoniran. I na kraju, ne zato manje važno što se tiče pitanja procedure što je spomenula i prethodna govornica, mislim da bi bilo dobro uzeti u obzir rezultate rada različitih odbora zato što mi u IMCO smo uložili puno energije, ne samo u sastavljanje izvješća i mišljenja, nego i u, u smislu što, toga što smo organizirali nekoliko sastanaka i saslušanja. Dakle, mislim da bismo trebali uzeti u obzir ekspertizu različitih odbora. Hvala lijepa. Hvala. David Martin. Hvala predsjedniče. Mi smatramo da je vaš izvještaj jako dobar i vrlo sveobuhvatan. Što se tiče procedure, ne bismo htjeli tako iskusnom političaru govoriti kako da radi svoj posao. Ja znam da ćete vi napraviti najbolje što možete kako biste došli do dobrog zaključka koji će uzeti u obzir tuđe mišljenja također. Jedina stvar koju želim reći o proceduri jest da mi ne bismo htjeli da se sve skupa još više produljuje i mislimo da bi bilo potpuno neprihvatljivo produljivati sve skupa do, do ljeta. Mislim da je važno da e, parlament izrazi svoje mišljenje na plenarnoj u lipnju. Imamo samo pet područja o kojima sam ja htio govoriti e, gdje bismo htjeli da možda izvješće bude e, malo bolje uobličen. Dakle, što se tiče standarda rada, okoliša i zaštite okoliša i socijalnih standarda, Trebali bismo također stremiti i višim standardima u smislu zaštite okoliša, socijalnih i ostalih. Mislim svakako da bi TTIP trebao pokrivati, odnosno uzeti u obzir standarde svjetske organizacije rada. Što se tiče javnih usluga, mi pozdravljamo e, izvještaj povjerenice Malmström. Mislimo da je relativno jasan, ali htjeli bismo da na papiru vrlo jasno stoji da javne usluge budu izdvojene iz TTIP-a, prije svega što se tiče tema kao što su socijalne usluge, obrazovanje i slično. To ne bi trebalo biti unutar TTIP-a. Naglašavamo također važnost poštivanja europske zakonodavne procedure, ne samo nje, nego i procedure na nacionalnim, regionalnim i lokalnim razinama u smislu donošenja politika, socijalnih politika i politika zaštite okoliša. To također ne bi smjelo biti ugroženo od strane TTIP. P-a. Što se tiče zaštite ulagača, e, naš klub smatra da ne bismo smjeli e, zaštititi ulagače kao takve, nego Mislimo da bi bilo neprihvatljivo bilo što što bi onemogućavalo pravo donošenja propisa. Zatim, što se tiče standarda Europske unije, Nacionalni parlamenti bi trebali uvijek biti u potpunosti uključeni u pregovore o TTIP-u i trebali bi također e, biti u mogućnosti ratificirati TTIP kao i mi. Jer e, radi se o vrlo širokoj raspravi i, i opsežnoj temi, ali mi općenito pozdravljamo vaš izvještaj i smatramo da, da se on kreće u onom pravcu u kojem bismo htjeli da se i TTIP kreće. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ja podržavam ono što je upravo rekao David, ali osobno mi je drago što e, nećemo glasati o 7. svibnja zato što imamo toga dana puno važnijeg posla a to je glasanje za našu buduću vladu u Jedinjenoj kraljevini. Dakle, to bi bilo nešto što će nam biti važnije u tom trenutku. mislim da određeni broj amandmana odražava e, raspravu izvan ovoga doma o TTIP-u i stoga je bilo, e, dobro pogledati što je zajedničko k ovim e, amandmanima i mislim da će biti i vama također e, zanimljivo i izvjetiteljima u Sijeni također pronaći te neke zajedničke točke. Međutim, mislim da je ovo također ključna stvar e, za Europski parlament, to je da odredimo našu ulogu u europskoj trgovinskoj politici nakon Lisabona i mislimo da je dobro da je gospođa Malmström iznijela budući plan po tom pitanju. Mislim da je jako važno odrediti točno kako to Europski parlament doživljava određena pitanja i stoga mislim da sve ovim amandmanima što bi e, išlo prema nekakvim zlatnim standardima i promicanjem samo onih najboljih je jako važno. E, mislim da ima popriličan broj amandmana koji se, kreću u tom smjeru. Htjela sam još nešto reći o javnim uslugama. razlog zašto mislim da je apsolutno ključno da imamo formulacije poput one u amandmanu 397 gdje se govori o eksplicitnom izdvajanju u samom tekstu koje se tiču usluga od javnog, javnog interesa ili javnog ekonomskog interesa. Dakle, razlog tome je zato što smo primili konkretne pravne e, savjete od korisnika ili djelatnika e, koji su nam pokazali i ukazali na slabosti sadašnjih prijedloga. Dakle, mislimo da je ovo jako korisno kako bismo e, pokazali zašto je važno isključiti javne usluge iz budućih pregovora i mislimo da to treba stajati u samom tekstu kako bi to doista bilo tako i da naše javne usluge budu izvan ovakvog sporazuma, ma kakve one bile, kako bile organizirane ili financirane. I na kraju što se tiče ISDS-a, e mene nimalo niste uvjerili da postoji bilo kakav razlog zašto bi ISDS e morao biti u sporazumu s SAD-om. Jedan e, zreo pravni sustav mora imati sve moguće alate na raspolaganju da rješava ovakva pitanja. I mislim da ako mi kao međuodbor možemo e, razmatrati rasprave na nekim drugim raspravama, e, odborima, primjerice u ITREU smo imali saslušanje gdje su pozvali, gdje su male tvrtke da govore o TTIP-u i tamo smo čuli jasan poziv svih malih tvrtki iz Europske unije da ISDS ne bude u ovom sporazumu zato što stvara e, nepoštenu diskriminaciju u smislu pristupa pravosuđu. I zato mislim da bi bilo važno da ovdje dođemo do zajedničkog stajališta. A na kraju želim vam puno sreće e, u postizanju, odnosno u tome da ovo bude na plenarnoj u lipnju. Hvala lijepo. Francuski. Što želim reći jest da parlament ima dakle mnoge ovlasti. Mora e, raditi da ostvarivanje punih norme također se moraju ostvariti i ciljevi za klimu i e, mnogo se toga mora zajamčiti s pravnog stanovišta. Taj e, popis je izvan samih temeljnih ugovora i dulje nego ranije. Naš odmor smatra da postoji opasnost za slučaj da se postigne sporazum sa SAD-om i sve više i više se javlja potpora da se pridržavamo europskih načela. Osobno e, mislim da treba tražiti od komisije da se neki aspekti temeljnih ugovora promjene. Amandman prvi GUE je uložio kao klub 2014. godine. Govori o 0,5% kroz 10 godina koji bi omogućili da se sve tarifne e, barijere, sve carinske barijere e, ukinu. Dakle, ono što me zanima jest što se smatra da će TTIP donijeti. Smatram da ćemo stvoriti ogromno prekoatlantsko tržište s ogromnom birokracijom koje će postojati s obje strane Atlantika kao i pravila birokratske prirode koje će biti s obje strane Atlantika. Sve više i više robe će e, se e, jednostavno naći e, u svim dijelovima svijeta, što će biti negativno za okoliš. Ne bi bilo u redu da međunarodna trgovina ima negativne posljedice za zemlje u razvoju i zašto sve to radimo? To neće biti na korist stanovnika, već e, je to ono što žele poslovni svijet u Europi. Danas sam e, vam e, podijelila male simbole, simbol, simbol našeg stranke E, koja, e, a to je rajčica. jednostavno želimo reći da TTIP sa jednom šalom na nizozemskom. Hvala gospodine predsjedniče i također trebamo zahvaliti izvjestitelju. Dakle, kada se suočavamo sa ovakvim golemim brojem amandmana, pitamo se što želimo time postići. I mislim da mi tu trebamo učiniti određeni odabir. Dakle, trebamo vidjeti kako vidimo upravo ovo izvješće i koje bi prostorno trebalo zauzeti u sadašnjem zakonodavnom postupku. Hoćemo li to promatrati kao nastavak izvješća koje smo usvojili prije dvije godine, je li to nadogradnja, ili hoćemo li ovo smatrati jednim instrumentom za analizu sadašnjih pregovora i toga u kojoj mjeri ona uvažavaju stav koji smo izrazili prije dve godine u svojem izvješću. Dakle, to je jedan mogući pristup, a drugi pristup bi bilo donošenje nove rezolucije kojom bi zamijenili staru, dakle, zadali bi novi mandat Europskog parlamenta, jer to uvjetuje i razmatranje određenih amandmana. Dakle, to ovisi o pristupu koji ćemo zauzeti. Ja ću zauzeti prvi pristup. Znam da će mnogi pomisliti pa e, nisam uspio uložiti svoje amandmane, nisu prošli posljednje puta, evo mogu pokušati ponovno. No, to bi bilo loše, zato jer to pomeće letvicu u sadašnjim pregovorima i također dovodi Europski parlament u situaciju koja ugrožava našu vjerodostojnost kao ozbiljnog partnera u promicanju trgovinskih sporazuma. Dakle, ako pristanete uz mene i kažete da nadograđujemo prethodno izvješće, onda trebamo reći da ne smijemo imati nove granice, ne smijemo reći pa zapravili smo spomenuti to ili to. Trebali bismo e, onda provjeriti ono što smo prethodno učinili. I mislim da postoji potreba za time. Ima također i niz dobrih prijedloga u sadašnjem izvješću i zapravo većina izvješća je vrlo dobra i čini upravo to. Imamo i druge amandmane koji traže liberalizaciju viznog režima, nove transportne usluge i usklađivanje zakonodavstva, i smanjivanje carinskih prepreka za e, farmaceutske proizvode i dakle tu smo dosta inzistirali, mislim da bismo trebali na to staviti naglasak. No, htio bih e, vidjeti još nešto, dakle u brojnim e, mišljenjima raznih odbora, naravno isto moramo poštivati, ali trebamo poštivati i svoju ulogu u tome, dakle Mislim da ne smijemo to uzeti zdravo za godovo jer je to u mišljenju odbora i onda zacrtati nove granice da treba isključiti ovo ili ono i onda promijeniti mišljenje zato jer jedan odbor u svojem mišljenju kaže suprotno našem mišljenju. Dakle, trebamo li vidjeti, trebamo vidjeti u tim mišljenjima i u amandmanima stvaraju li se tu nove granice, povlače li se nove crte i ako se to čini onda ih ne smijemo razmatrati. No, još jedna napomena koja je upućena naročito gospodinu Martinu a to je da mi je bilo drago pročitati vašu formulaciju, odnosno to da e, SED se ne protivi ISDS-u kao takvom u sporazumu, no smatra ipak da ako je ISDS ugrađen, onda treba ipak poštivati pravo na donošenje zakonodavnih odluka. I ako je tome tako, onda se možemo sporazumjeti, ali također trebamo vidjeti kako razumijevamo SDS u tom kontekstu. Osobno ne smatram da SDS ugrožava pravo na donošenje zakona kao takvo, zato jer uvijek imate pravo na diskriminaciju ili ekspropriaciju bez naknade, ali možete biti kažnjeni zbog toga. Smatram da jedan dobar ISDS sustav u ovom prijedlogu ili dobra zaštita ulaganja sa ISDS-om može pripomoći zakonodavcu da prepozna posljedice diskriminacije ili izvlašćivanja bez obeštećenja. I ako zajednički to odlučimo ograničiti na ta dva aspekta, mislim da je to temeljna ideja i nadam se da se oko toga svi slažemo, onda smatram e, da se možemo tu susresti na pola puta i dati dobru formulaciju za ISDS koji bi mogao biti konstruktivan u budućnosti. Hvala. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, samo par riječi e, o svemu ovome. Mislim da nas ne smije brinuti i plašiti broj amandmana. Gotovo ih ima 900. Ako su oni konstruktivni i pedagoški, e, onda oni mogu biti e, u redu. Ja sam osobno uložio amandmane tražeći određenu preciznost, jer to traže od nas kako građani, tako i poslovni svijet. Oni traže da na ovu temu e, zastupnici budu vrlo precizni. Oni očekuju konkretne prijedloge i oni će e, omogućiti da ovim e, izvješćem Europska komisija dobije drugi mandat za pregovore koji će biti zahtjevniji. Moram reći da ja zaista apsolutno vjerujem našem predsjedniku i izvjestitelju. Evo, Kristofer, ti si govorio o mehanizmu za rješavanje sporova. E, između Argentine i francuske tvrtke Suez se trenutno vodi jedan takav postupak i vjerojatno ćemo moći imati nešto što se neće nužno zvati SDS, ali će zaštititi ulagače i e, sve e, naše građane. Hvala lijepa. Sada riječ dajem Ignaciju. Hvala gospodine predsjedniče. Neću duljiti. Sa stajališta komisije jasno je da je ovo doista važna rezolucija Očekujemo jasnu poruku Europskog parlamenta koja će podržati ambiciozan sporazum. Jasno je da će se rezolucija usvojiti u vrlo teškom i složenom trenutku u pregovorima o TTIP-u, dakle imat će značajan učinak. Vi ste se pozvali na rasprave u SAD-u i tu trebamo pričekati, vidjeti što će se dogoditi. Za sada glasine govore da će se uskoro u kongresu predstaviti zakonodavstvo o TTIP, ali to sigurno neće biti jednostavna rasprava i treba ćemo izbliza pratiti ono što će taj prijedlog zakona sadržavati, prijedlog zakona koji će razmatrati američki kongres, naročito kako bismo izbjegli signale kongresa koji bi eventualno otežali pregovore. Imamo mnogo povjerenja u vas i članove ovog odbora i uvjereni smo da ćete razraditi rezoluciju koja će pripomoći pregovorima. Vi ste prepoznali najteža pitanja s kojima se nosimo i siguran sam da ćete učiniti sve što je u vašoj moći kako biste iznašli kompromise koji će uživati široku potporu. To smo vidjeli u načinu rada parlamenta. Ja neću komentirati suštinu rasprave, evo samo u dva primjera. Kada je riječ o arbitraži ulaganjima i zaštiti ulaganja, mislimo da je potrebno reformirati taj sustav i povjerenica Malmström e, će 7. E, svibnja izvijestiti ovaj odbor o tome što ona konkretno smatra da će se moći ostvarati kada je riječ o reformi SDS-a. Po pitanju usluga, smatram da je važno da ste se mnogi pozvali na zajedničku izjavu povjerenice Malmström i e, poslanika Formenta i također želim skrenuti vašu pozornost na treći odlomak te izjave, zato jer smatram da on sadrži neke jasne poruke Dakle, nema preuzimanja obveze na liberalizaciju javnih usluga, nema ograničenja usluga koje pruža javni sektor i nema prepreke ponovnom uvođenju u javni sektor usluga koje su prethodno izdvojene. Dakle, mislim da je ta poruka o javnim uslugama najjasnija moguća u ovoj zajedničkoj izjavi i kada je riječ o održivosti i radnicima i o okolišu, mislim da će to biti jedan od najvažnijih, jedno od najvažnijih poglavlja ovog sporazuma. Mi želimo razraditi naše prijedloge prije posljednjeg kruga pregovora i također želimo imati poglavlje o tim pitanjima koje ide dalje od onoga što su i SAD i Europska unija učinili do ovog trenutka u prethodnim sporazumima. Evo, ovo su moji kratki komentari i radujem se daljem radu s vama i ovim odborom, naročito u pokretanju u posljednje i najteže faze ovih pregovora. Hvala lijepa. Poštovani kolege, kolege želim iznijeti još nekoliko zaključnih napomena. Kao što smo vidjeli tijekom ove kratke rasprave, tu postoji dosta kontroverznih aspekata. I ona su se potvrdila kao takva. No, s druge strane, čini mi se da smo krenuli u dobrom pravcu, zato jer smo dodatno doradili neke detaljne aspekte koji se nalaze u sporazumu. Sada moramo na ofenzivan način štititi svoje interese. Kao što je Ignacio rekao, moramo poslati jasan signal i moramo štititi svoje interese i u odnosu sa SAD-om. Naravno, neke rizike će se morati isključiti i to je naš zajednički stav i mislim da ćemo tu biti uspješni. Kada je riječ o kontroverznim pitanjima, naravno tu je i SDS. I Ignacio, mislim da bi povjerenica trebala doći predstaviti taj prijedlog ovom odboru. Prema nekim klorarskim glasinama do 7. svibnja i vijeće bi trebalo zaprimiti informaciju o tom novom modelu. No, ako mi želimo jednak tretman i vječaj parlamenta, onda i mi očekujemo priopćenje komisije kako bi ovaj odbor mogao se upoznati sa donesenim odlukama i sa svim razmatranjima, dakle kako bismo i mi mogli imati sa komisijom smislenu raspravu. Mi ćemo preuzeti sve to u razmatranju mišljenja, to je jasno samo po sebi. Pitanje uključenja usluga od općeg interesa je pitanje na koje razne zemlje članice gledaju drugačije no jasno je da bismo predložili otvaranje tog sektora jedino ako na to pristanu i lokalne vlasti. Imate pravo izjava gospođe Malmström je vrlo jasna i zanimljiva i možda bismo je trebali još detaljnije razmotriti. Naime, postoje određene usluge od općeg interesa koje se ne mogu subvencionirati iz javne kase, nego ih treba zaštititi. Dakle, to treba izbliza promotriti i također je to dobro rečeno izjavi. Zatim, pitanje prava radnika. Za mene je to pitanje od temeljne važnosti. Naročito kada je riječ o zaštiti od rizika. Naravno, mi želimo pravedno tržišno natjecanje koje će se temeljiti na održivosti, na jednakosti. Ne želimo socijalni dumping. Zbog treba Zbog toga trebamo zaštititi osam temeljnih odredaba Međunarodne organizacije rada koje ne smiju biti predmetom kompromisa. Već smo govorili o izaslanstvu koje je posjetilo Vjetnam. Pa moram napomenuti da nas je iznenadilo to što se u sklopu pregovora o TTIP-u traži od Vjetnama, odnosno SAD traži da Vjetnam preuzme standarde Međunarodne organizacije rada koji trebaju postati obvezujući u, toj zemlji. Naravno i mi promičemo te odredbe i tražimo da one budu obvezujuće i u SAD-u koji traži njihovu obvezatnu primjenu u trećim zemljama. Dakle, Tih osam odredaba Međunarodne organizacije rada trebaju biti obvezujuće i u okviru našeg sporazuma i o tome trebamo iznijeti jasan stav. David Martin je postavio jedno pitanje o uređenju suradnje. Zapravo je to novo pitanje. Kada se razgovaralo o izvješću Mojreira nismo o tome raspravljali, ali mislim da se u ovom odboru slažemo da to nije kontroverzno pitanje. Mi želimo suradnju na razradi standarda ali pitanje zakonodavnog djelovanja je u rukama parlamenta. Tako da to pripada delegiranim aktima i nije potrebno stvarati paralelne strukture uz one postojeće. Postoje neki amandmani koji idu u tom pravcu koji smatram ispravnim. Dakle, da izvučemo jedan eh, privremeni zaključak iz onoga što se odlučilo, dakle taj zaključak trebamo izveći i razmisliti o njemu i trebamo također naš rad temeljiti na izvješću Moreira i na onome što se dogodilo u vremenu. Time ćemo obogatiti naše izvješće u vremenu se pregovori nastavljaju, a čuli smo također i mišljenje javnosti. Mi kao izabrani predstavnici naših građanki i građana moramo voditi računa o onome što predlaže samo stanovništvo Europe. Evo jedna srednjeročna bilanca i razmišljanje o našim očekivanjima. To je ono što trebamo poduzeti kao sljedeće. 898 amandmana, 14 mišljenja. To je naše polazište. I mislim da bismo i jedni i drugi trebali se osloniti na stručno mišljenje svakog uključenog odbora, zato jer je Odbor za kulturu iznio tu svoj stav, odbor IMKO također i sve to obogaćuje naš e, dijalog e, sa našim američkim sugovornicima. Također, e, s druge strane, trebamo i uvidjeti to da trebamo biti spremni na kompromis. To će biti naša zadaća za idući tjedan, odnosno iznijeti nacrt kompromisnih amandmana i uz nadu naravno da ćemo uspjeti postići dobar kompromis kako bismo poslali jasan signal i našim pregovaračima i njihovim američkim sugovornicima. Možete biti sigurni da ću ja biti spreman na pregovaranje o kompromisima s onima koji su spremni prihvatiti kompromise. tijekom svoje karijere ovdje u parlamentu doneseno je br mnogo zakonodavnih akata i ostalih akata. U jednom e, slučaju smo imali čak i 3000 amandmana, no unatoč golemom broju amandmana mislim da ćemo uspjeti osloniti se na naše iskustvo i uspjeti oblikovati odgovarajuće kompromise u interesu Europe. Iščekujem vašu suradnju sa nadom. Hvala. Yes, uh, dear colleagues, this was the last item for today. So a little... Dobro, poštovani kolege, evo nešto smo uranili. Pola sata. Možemo završiti i vidimo se sutra ujutro u 9. Hvala vam lijepa.